o, o prijedlozima rezolucije nešto kasnije. Sljedeća je tema, sljedeća su tema Filipini i kao i inače molim autore rezolucije da govore. Imate minutu i pol, gospodine Zdehovski. Hvala vam. Mislim da nema smisla ponavljati ono što smo već rekli o Filipinima. To je bilo uzaludno. Mislim da svi prate situaciju na Filipinima i da znaju za sve veći broj smaknuća vezano uz taj rat protiv droga. O kršenjima ljudskih prava, o uhićenjima e, poput onog e, senatorice Lele Delima koja je optužena za kazna djela, o tome su izvijestili svi svjetski mediji. Europska unija traži od Filipina da ju pusti na slobodu i da joj omoguće pravedno suđenje. A i Međunarodni kazneni sud je pokrenuo istragu o situaciji na Filipinima. Jako smo zabrinuti zbog predsjednika na Filipinima i zbog onoga što je rekao o ženama, to je bolje rečeno protiv žena, te vidimo da se zastrašuje lokalno stanovništvo i da se e, opterećuje ljude koji se zalažu za ljudska prava, da se proganjaju poljoprivrednici i članovi njihovih obitelji. Dame i gospodo, mi smo svjedoci mnogobrojnih ubojstava na Filipinima i zbog toga smo pripremili ovu današnju rezoluciju s kojom želimo pozvati vladu na Filipinima da se ozbiljno pozabavi situacijom i da se potrude doista promijeniti tu situaciju. Hvala. Hvala vam. A sada riječ ima Gilnina. Hvala vam. Kada smo posljednji put u parlamentu usvojili rezoluciju o Filipinima u ožujku prošle godine, 7000 ljudi je izgubilo svoje živote u e, ratu predsjednika uh, Duartea protiv droge a evo ove godine smo već došli do 12 tisuća, pa koliko još? Oni koji danas kritiziraju Duarteov režim suočeni su sa zlostavljanjem, uhićenjima i progonom. To su e, aktivisti, e, novinari te stanovnici Filipina. Uh, zabranjeno im je i da uđu u zemlju. To se recimo dogodilo i mom kolegi E, zamjeniku europskih socijalista. On je dakle bio zadržan i izbačen iz Filipina u, e, u nedjelju. Putovao je na politički e, kongres zato što je u prijašnjim navratima kritizirao predsjednika. To nije samo zbog toga što je on član moje stranke, činjenica je da se to može dogoditi bilo kome. Um, predsjednik Duterte prošli mjesec odlučio da će se povući iz e, Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, ne možemo više dopustiti da stvari idu po starom. Mislim da moramo revidirati program G plus za e, Filipine. Hvala vam da riječ ima gospodin Tanok. Gospodine predsjedniče, evo, prošla godina dana od rezolucije o Filipinima i nažalost situacija se nije promijenila. Tiranin predsjednik Duterte i dalje vodi svoj eh, rat protiv droge. Eh, kampanja koja je do sada uzela više od 12.000 života i to uglavnom mladih osoba. Manjine, domoroci su i dalje marginalizirani, eh, te su žrtve kršenja ljudskih prava. Prošlog mjeseca smo od Filipina čuli da će se povući iz rimskih statuta te e, iz rada Međunarodnog e, kaznenog suda. To je postao trend među autoritarnim e, liderima diljem svijeta, zato što očito ne žele poštivati međunarodni pravni poredak i takvu stvar definitivno ne pozdravljamo. Zatim odluka da se ponovno uvede smrtna kazna za počinitelje prekršaja koji su povezani s drogama također mnogo govori o e, budućnosti kojom je krenula ta zemlja. A isto tako znamo da će e, predsjednik Duterte nastaviti s tim postupcima do kraja svog mandata 2022. Izgleda da predsjednik Duterte i Filipini idu u uh, jednom smjeru koji nam se nikako ne sviđa. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Pajet. Hvala vam. Rat predsjednika Duterte protiv Dronge je odnio već više od 12.000 života, uključujući i živote žena i djeca. Osim masovno kršenja ljudskih prava, zlostavljaju se i branitelji ljudskih prava, e, domoroci, kritičari režima i tako dalje. A da ni ne spominjem e, postupanje Dutertea kojim poziva na nasilje i agresiju, e, te postupci kojima se krši međunarodno međunarodna prava. Zastrašivanje i nasilje treba napokon prestati. Nevjerojatno je da su Filipini odlučili se povući iz rada Međunarodnog kaznenog suda. Razlozi za takav korak su očiti. Želi se izbjeći odgovornost za počinjene zločine. A inicijativa Međunarodnog kaznenog suda da dakle istraži što se događa na Filipinama je tekako potrebna i naravno oni koji su odgovorni za ove strašne zločine moraju e, odgovarati za njih. Hvala vam. Sada riječima zastupnica Barbara Lohbil. Hvala vam gospodine predsjedatelju e, pozivi filipinskog predsjednika upućeni vlastitoj policiji da pojačaju svoje napade na udruge civilnog društva samo jedan primjer za sve veće pokušanje situacije s ljudskim pravima u toj državi. E, sada cirkulira jedna, jedan neslužbeni popis sa 600 ljudi e, za koje se predbacuje da su teroristi. Na tom popisu su i borci za ljudska prava. Viktorija Tauli Korpus je jedna od njih, a to je posebna izvjestiteljica UN-a za autohtono stanovništvo. Mnoge od tih osoba koje se nalaze na popisu boje se da će postati žrtve izvan sudskih e, smaknuća. Mi pozdravljamo da je glavna tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda sada e, uvela istragu kako bi se vidjelo jesu li ti zločini do kojih je došlo u okviru e, dutetavog rata protiv droge, nešto što se može smatrati zločinom protiv čovječnosti. Europska unija mora koristiti sve svoje instrumente kako bi vršila pritisak na to da se ispravi ova katastrofalna politika. U tom kontekstu nas jako zabrinjavaju izjave da se u budućim odnosima sa Filipinima misli odustati od e, inzistiranja na klauzuli ljudskim pravima. To bi bio izuzetno negativan e, signal i molim vas gospođo Malmström da to imate na umu. Hvala. Hvala vam. Riječ ima Miguel Hvala vam, predsjedavajući. Takozvanim ratom protiv droga u Filipinima su ubijene, je ubijeno više od 12.000 ljudi. I dakle uz izliku borbe protiv terorizma se ubija, kriminalizira e, sve one koji se protive vladi. Filipini su isto tako zemlja gdje je ubijen najveći e, broj aktivista za zaštitu okoliša. Samo 2017. 41. A stanovnici Mindanaa um, govori, govore o progonu domorodaca, progovaraju o kršenju ljudskih prava, o militarizaciji e, regije, a multinacionalne tvrtke Uh, uživaju u zaštiti vlada. Tražimo da se prestane trgovati sa oružjem na Filipinima da se ukinu uh, trgovinske povlastice iz um, programa G+, te da se uh, zamrznu mjere slobodne trgovine. Tražimo isto tako da se pruži pomoć građanima Filipina i to posebice stanovnicima Mindanao. Hvala. Prelazimo sada na govornike u ime kluba zastupnika, u ime e PP-a, riječ ima gospodin Kelly. Hvala, situacija na Filipinima je izuzetno zabrinjavajuća. Filipini i Europska unija imaju dugotrajne odnose što se tiče diplomatskih, gospodarskih, političkih, eh, kulturnih veza i postoji eh, dug odnos između moje države Irske i Filipina gdje su mnogi ljudi odlazili tijekom stoljeća. Dakle, vrlo je važno da se filipinsku vladu podrži što se tiče povratka stabilnosti i poštivanja vladavine prava kroz e, sporazum o suradnji i partnerstvo su obje strane rekli da su se obvezale pravilima dobrog upravljanja, vladavini prava, promociji gospodarskog razvoja i miru i e, stabilnosti u toj regiji. Zbog toga sam jako zabrinut zbog toga što je najavljeno da će se Filipini povući iz e, zimskog statuta jer se time obuhvaćaju različiti zločini poput zločina protiv čovječnosti, zločina iz agresije i tako dalje, što dovodi još do veće nestabilne situacije. Te se nadam da će filipinske vlade promisliti o svojem djelovanju te da će povući e, tu najavljenu odluku. Hvala vam. Hvala vam. U ime socijaldemokrata riječ dobiva gospodin Asiš. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Situacija na Filipinima je neprihvatljiva i sve se više pogoršava. Tamošnja vlada je iskoristila različite mjere kako bi ušutkala civilno društvo, a jedna od strategija je to da se kriminaliziraju bosanska prava i udruge civilnog društva pomoću zakona koji jako nejasno definiraju takve, takva dijela. Imamo zatim i ovaj slučaj e, gospođe Viktorije Tauli Korpus, posebno izvjestiteljice na za autohtono stanovništvo koje je uključena na popis terorista. I to je naravno nešto vrlo opasno za nju kao osobu, a moglo bi dovesti i do njene smrti. Viktorija Tauli Korpus je javno e, rekla da osuđuje politike gospodina Dutertea, posebice ubojstva e, autohtonih ljudi ili preseljenje autohtonog stanovništva. U 2018. godini je 41 borca za ljudskih prava izgubilo život. Ta situacija je neprihvatljiva, Europska unija mora nešto o tome reći. Hvala vam lijepa. U ime kluba zastupnika ENF-a je bila sada gospodin Schaffhausen u minutu. Dragi kolege, tko je odgovoran za ovu situaciju? Oni koji stvaraju tu situaciju ili oni koji pokušavaju spriječiti tu situaciju? Tako i kod nas gdje eh, dopuštamo da po tisuće, po milijuni migranata dođe kod nas u eh, zone gdje imamo eh, nepostojanje pravne države, gdje dolazi do većeg sromaštva i gdje dolazi onda i do većeg kriminala. Nakon desetljeća korupcije su sada Filipini, koje jako dobro poznajem, postali toksikomanična država gdje je toksikomanija epidemično ras, I predsjednik pokušava sada uspostaviti pravnu državu i spasiti stanovništvo i 90% išla ga u tome podržava. Njegove metode nas šokiraju, da i mene, ali ne više od e, onih metoda s kojima se bombardira u Iraku, u Libiji e, onima koji pokušavaju podići slučaj Skripal protiv Rusije ili pronaći kemijsko oružje kako bi e, zapravo izbjegli poštivanje međunarodnog prava. Hvala, riječ ima sada gospođa Soraja Post. Hvala gospodine predsjedatelju. Zanimljivo je, ali mislim da bismo se ipak trebali usredotočiti na rezoluciju o Filipinima. Ali e, situacija ljudskih prava na e, Filipinima je doista dramatična u ovom trenutku, a to već traje neko vrijeme. Tako da smo vrlo zabrinuti zbog toga što je Jakomo Filipek, e, zamjeni glavnog tajnika PES-a, uhićen e, i što mu nije dopušteno ući u zemlju i također je šokantno što e, su aktivisti za ljudska prava, lokalni čelnici i službenici UN-a i službenici lokalnih vlasti na meti vlasti Duterte. Snažno osuđujem način izražavanja gospodina a kojima opisuje žene. I čini se da je njegov rat protiv droge nešto što se pretvorilo u rat protiv žena. Mislim da ne možemo više čekati i naša je obveza poduzeti čvrše mjere nego prije, čak i kad bi to značilo da trebamo i e, razmotriti ponovno odavanje privilegija iz programa GSP+. Hvala. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Izvolite. Moram snažno pregovoriti zbog izjava koje smo čuli u ovoj prostoriji e, prema kojima je moguće nametnuti vladavinu prava kršenjem prava to nije pravi način, nego je to samo opravdanje za počinjenje zločina. Kao drugo, vrlo često razgovaramo o usvajanju rezolucija i o pitanjima koje koje se tiču zemalja koje su daleko odavde, odnosno Filipina danas. I pitam se hoćemo li postići išta ovom rezolucijom. Ja ne želim reći da ne bismo trebali razgovarati ovdje o ovim temama, ali htio bih e, vidjeti da se ove rezolucije pretvore u konkretne rezultate i rješenja. I zbog toga imam povjerenje, e, imam pitanje za povjerenicu, dakle do, kojih, do koje mjere je to prisutno. Hvala. Gospodin Denano. Hvala vam gospodine predsjedniče. Usprkos brojnih apela međunarodne zajednice koji su zabrinuti zbog sve većeg broja ubojstava vezanih uz borbu protiv zlouporaba droge, predsjednik je i dalje nastavlja i nastavlja svoj neprijateljski stav prema međunarodnoj zajednici i e, uvodi smrtnu kaznu, zatim ne poštuje prava manjina, E, verbalno napada žene, čak je tražio njihovo ubojstvo i silovanje. To je da kako neprihvatljivo i iz tog razloga moramo odlučno tražiti kraj takvih dijela i podsjetiti filipinske vlasti na međunarodno preuzete obveze. E, Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda je jedna mogućnost, no isto tako možemo razmotriti i druge e, opcije poput ekonomskih sankcija. Hvala zastupnik Notis Marijas. Hvala gospodine predsjedatelju. Udarac e, koji se zadaje trgovcima drogom treba proizići iz vladavine prava i nakon toga trebaju slijediti odgovarajuće kaznene mjere. Ne možemo dopustiti da se njih zaustavlja u zatvor, ali sada se ova borba protiv trgovaca drogom pretvorila u etničko očišćenje koje počinjaju s reda i mira sa 20.000 mrtvih e, i vansudskim pogubljenjima. Filipinski predsjednik koristi ovu mogućnost, ovu borbu protiv droge kako bi se razračunao sa svojim političkim protivnicima i dovodi Filipine u neprihvatljivo stanje nasilje nad ženama, povratak smrte kazne i tako dalje. Dakle, mi moramo poduzeti mjere protiv Filipina, primjerice ukinuti opće povlastice koje su dodijeljene Filipinima i zahvaljujući kojima imamo na našem tržištu i bezcarinske proizvode. Gospodin Krao. Hvala gospodine predsjedatelju. terorističko uzračje koje zahvaća Filipine zapravo je doseglo zabrinjavajuće mjere i to ne možemo dopustiti. Rat protiv droge predsjednika Dutertea stvara neprihvatljiv broj žrtava policije i plaćenika i oni su vrlo često sumarno pogubljivani bez pravog obrazloženja. E, jedan predsjednik koji opravdava silovanje i koji je da to da se aktivisti oružje napadaju i koji napada žene ne može se više prihvatiti. Iako su bitka protiv droge i organiziranog kriminala nešto što možemo prihvatiti, ovdje ne govorimo o cilju nego o načinu. Na Filipinima imamo zastrašujući broj vansuskih pogubljenja od strane, strane e, snaga reda i mira, a to ne ide na štetu trgovaca drogom nego najsiromašnijih iz Manile. Zbog toga mislim da moramo izvršiti sav pritisak na predsjednika Dutertea kako bi stao na kraj ovakvim sumarnim pogubljenjima i također e, zaključio konačno popis osumnječenih za terorizam. Hvala, gospodin Čaba Šogor, ima riječ. Hvala. Rat protiv droge na Filipinima postavlja mnoga otvorena pitanja koja su već istaknula organizacije za ljudska prava. Želim ukazati na dva važna aspekta. Jedno pitanje je državni monopol nad prisilom, a prisila se može samo izvršavati od strane snaga reda i mira. No, vrlo često vidimo da i e, druge strane uzimaju u ruke pravdu i zbog toga je situacija sada potpuno van kontrole i građani nemaju mogućnosti e, se osjećati sigurnima upravo zbog postupaka policije. Ako itko može bez ikakvog sudskog postupka odlučiti o tome tko je kriv i koga se smije pogubiti, onda se vraćamo u predpovijesnom barbarstvu bez ikakvih nedostat, bez ikakvih pravila. Na Filipinima čini se da je to vladina politika. Hvala. Zastupnika Staldu. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ako zaprećava pravdu, upucajte ga. To su zastrašujuće riječi koje je predsjednik Dutarte izjavio prošle godine dajući upute policiji o tome kako napasti aktiviste za ljudska prava i sve one koji se postavljaju između njega i njegov rata protiv droge. Dakle, došlo je do spontanih pogubljenja zbog e, navodnih e, upiranja uhićenju. Također e, se pravda ne pruža tisućama nevinih i njihovim obiteljima i imamo nemjerljivo mnogo kršenja ljudskih prava. Protiv situacije se bore samo malobrojni novinari i aktivisti. 14 mjeseci Lede Delima je nezakonito zadržana u, u zatvoru bez ikakvih dokaza, već smo osudili njezino uključenje, a sada trebamo podići glas i tražiti od vlade da je se odmah oslobodi, da se pridrži statuta iz Rima i da surađuje sa Međunarodnim kaznenim sudom. Europska unija mora izvršiti sav mogući pritisak kako bi Filipini ispunili svoje međunarodne obveze i kako bi predsjednik Duterte konačno okončao ovu svoju politiku terora. Hvala, ovime završavamo postupak spontanog javljanja za riječ i sada želim dati riječ za povjerenici Malmström. Hvala Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, u ime Europske unije izrazili smo veliku zabrinutost u vezi sa kršenjima ljudskih prava na Filipinima, imamo to u raznim prilikama, na bilateralnoj razini, na političkoj razini, s vladom i također u našim raznim izjavama. Ova pitanja na koja ste ukazali su recimo veliki broj ubojstava koje su povezana sa borbom protiv droge, nekažnjivost e, i zemljeno povlačenje iz Međunarodnog kaznenog suda, uvođenje e, smrtne kazne i također e, snižavanje doba za kaznene odgovornosti na devet godina. Dakle, opće stanje ljudskih e, prava je postavljeno i postavljeno je pitanje i uhićenje senatorice Delima i također osporavanje slobode govora i okupljanja i također postupak e, impeachmenta koji je pokrenut protiv e, predsjednika Vrhovnog suda. To je nešto na što smo više puta ukazali našim e, izjavama, u izjavama visoke predstavnice i time smo se pozabavili i na vrlo sveobuhvatan način i u izvješću o monitoringu programa Plus e, o kojem smo razgovarali početkom ove godine i također sam se ja osobno susredala e, u više navrata sa predstavnicima filipinskih vlasti i ukazala na te probleme se pratimo kretanje događaja, to s obzirom na predstavku od 25. veljače Ministarstva obrane, eh, Ministarstva pravosuđa eh, kojem se ukazuje na to da ima više optužnica eh, na teret pripadnika komunističke stranke i također se postavlja pitanje autohtonog naroda. Znamo da su službenici zaštićeni posebnim diplomatskim imunitetom na e, sastancima UN-a. No, Europska unija očekuje od vlasti Filipina da ispuni sve svoje obveze sukladno međunarodnom pravu, naročito da poštuje vladavinu prava i ljudska prava i da e, pruži fizičku sigurnost građanima, što znači i pravo na e, sudski postupak, na pravičan sudski postupak za sve pojedince. Mhm. Također, Prisilna eh, deportacija zemlje eh, zamjenika eh, tajnika Giacomo Filiberta je nešto što treba osuditi. On je stavljen na crni popis zbog navodnog sudjelovanja u ilegalnim političkim aktivnostima, a kao što znate, bio je službeno upoznan da sudjeluje na kongresu jedne oporbene stranke koja je zastupljena i u Senatu i u Donjem domu. Također smo odmah poslali to pitanje o razgovorima s vladom, budući da je to prvi slučaj jednog državljena Europske unije koji je iz političkih razloga izbačen iz zemlje u ovom mandatu. Također imamo smrna pogubljenja i nekažnjivost koji su trajan problem na Filipinama kao što je i istaknuto u izvješću GSP+. Također smo uvjereni da e, Filipini i Europska unija imaju mnogo koristi od konstruktivnog dijaloga. Partnerstvo između Europske unije e, i Filipina je stupilo na snagu od 1. tisuće 2018. godine i time se predviđa također strukturalni dijalog o ljudskim pravima između obje strane nešto će biti važno za rješavanje svih otvorenih pitanja u vezi sa kršenjem ljudskih prava. Pitanje e, obveza sukladno programu JSP Plus je e, nešto što ste e, velikom broju postavili i o tome smo rekli na plenarnoj u da E, filipinske vlasti pokazuju napredak u brojnim područjima, dakle rodnoj ravnopravnosti, zdravstvu, obrazovanju, socioekonomskim pravima, radnim pravima, borbe protiv korupcije i zaštite okoliša. No, ipak i to je jasno rečeno izvješću, sumrna pogubljenja, naročito u borbi protiv droge i e, s time povezana nekažnjivost i moguće ponovno uvođenje smrtne kaze su elementi koji su tu spomenuti i, mm, Izradili smo preporuke za e, filipinske vlasti i svom sugovorniku sam osobno prenijela da trebaju učiniti mnogo kako bi riješili ta otvorena pitanja, dakle izvili zapratimo situaciju i ove godine imamo također emisiju za praćenje JSP Plus koja će se sredotočiti na pitanja vezana uz borbu protiv droge i Europska unija će procijeniti nedavni razvoj događaja prije nego što odluči u sljedećim koracima. Dakle, možete računati na Europsku komisiju i na SVD da će i dalje postavljati ova pitanja o dijalogu sa filipinskim vlastima i to na konstruktivan i jasan način. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Hvala, gospođo povjerenice. Zaprimio sam šest nacrta rezolucije. Jednu pučana, jednu SID-a, jedan nacrt ECR-a, još jedan Aldea, zelenih i Guea. Želim sada zaključiti raspravu o